Čuli smo glas građana. Europski parlament reagira na inicijativu građana da se zabrani glifosat i da se zabrane e, toksični pesticidi. E, tražimo e, neovisan, transparentan sustav. Tražimo pravodoban pristup informacijama koje su u rukama EFSE. Time ćemo povećati kontrolu cijelog procesa odobrenja određenih tvari koje se nalaze nalaze u našoj hrani, bilo da se radi o GMO, pesticidima, e, aromama ili nekim drugim tvarima. Zahvaljujući novim e, propisima i aktivnoj objavi informacija tijekom procesa procjene rizika EFSA otvara vrata građanima e, tako da građani imaju pristup podacima koje pruža industrijski sektor. Informacije koje se odnose na pitanje rizika uvijek se objavljuju. E, cilj je stati na kraj prijevarama i e, prikrivanju nepovoljnih rezultata studija. E, uspjeli smo u svojim nastojanjima. Ne želimo više slučajeve poput glifosata u Europskoj uniji. Ne želimo da se odluke donose iza zatvorenih vratiju. Ne želimo se kockati s ljudskim zdravljem. E, u doba kada je novac glavni pokretač želimo osigurati sustav koji će biti otporan na vanjske pritiske. Drago mi je što je naš klub pokazao da nam je na prvom mjestu zdravlje potrošača i njihova prava. Hvala. E, zahvaljujem. Na redu je u ime zastupnica Hazekamp. Izvolite. Eh, hvala lijepa. Eh, tvrtke poput eh, Monsanta i drugih su te koje same određuju koliko će štetnih tvari ulaziti u naše tlo, a to je onda nešto što se odražava i na kvalitetu naše hrane. Budući da propisi e, nisu e, bili dovoljno strogi, e, bile su moguće takve prakse. Zahtjev i obveza da se objavljuju rezultati studija dovode do toga da sada uvodimo određena poboljšanja. Međutim, to još uvijek nije dovoljno dobro. Još uvijek postoje određeni rizici E, s obzirom e, da se neće preispitivati e, testovi. I stoga je moje pitanje kada ćete uvesti načelo predostrožnosti? Hvala lijepa. Na redu je zastupnik Hojsling. Jedna minuta. Hvala. Drage kolegice i kolege, danas je dobar dan za Europu. Imamo priliku ponovno pridobiti ono povjerenje koje smo izgubili u sklopu skandala o glifosatu. E, zahvaljujem e, milijunu i tristo tisuća građana koji su sudjelovali u građanskoj inicijativi i koji su omogućili pokretanje ovog procesa i uvođenje transparentnosti u postupak izdavanja odobrenja za određene kemikalije u Europi. Znamo da nije gotova priča s glifosatom E, glifosat je i danas izložen kritici i vidimo upravo u SAD-u da treba ozbiljno shvatiti ove dvojbe i vidjet ćemo kako će stvari funkcionirati u sklopu novog postupka izdavanja odobrenja. Ono što je važno je da postoji pristup rezultatima studija. Svi mogu vidjeti e, relevantne podatke, sve se studije moraju objavljivati, e, čak i one koje eventualno nisu u interesu nekih proizvođača. E, EFSA ima tu dužnost, to je veliki korak prema naprijed i važno je da su na prvom mjestu interesi građana, da su oni ispred interesa e, poduzeća i zato mi je jako drago da smo došli do ovog rezultata. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Pijeti Kejnen u ime Puča. Kada je riječ o inovacijama i trgovinskim tajnama, one nikada ne mogu biti važnije od javnog zdravlja. I zato je ovaj sporazum o transparentnosti vezano uz istraživanja koja se odnose na sigurnost hrane iznimno važan. Što je sustav proizvodnje hrane složeniji, što više informacija imamo o sastavnicama kao što su e, pojedine kemikalije, nanoplastika i slično, to su nam potrebna šira istraživanja, objavljivanja rezultata tih istraživanja i procjena onoga što bismo mogli smatrati sigurnom hranom. I upravo to je svrha ovog e, zakonodavnog akta. Kada je riječ o slučaju vezanom uz glifosat, koji je potakao komisiju vijeće i parlament na djelovanje informacije koje su dobivene bile su u sukobu sa interesom javnog zdravlja, a držale su se tajnima. Sada su se stvari riješile i postalo je jasno na koji način će se od EFSE tražiti da primjenjuje e, načelo predostrožnosti bolje nego prije kada bude naručivala istraživanja. Hvala vam lijepo. Riječ sada ima gospodin Busoi u ime Europskih pučana. Imate minutu i pol. Zahvaljujem komisiju na odličnom prijedlogu i kolegici Ajuzo na sveobuhvatnom izvješću. Iznimno je važno da Europska unija povrati povjerenje svojih građana i da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristi rezultate istraživanja koji se odnose na sigurnost hrane, osobito na nakon e, kontroversi koje su izazvale neke aktivne substance poput neonikotinoida, e, poznatog slučaja glifosata, e, genetski modificiranih organizama i tako dalje. Eh, parlament je uspio uspostaviti uravnotežen eh, sporazum sa eh, vijećem koji zahtjeva da se objavljuju rezultati svih istraživanja Europske agencije za sigurnost hrane i da se osigura stalni dijalog sa civilnim društvom kako bi se osigurala ispunjavanje interesa javnosti. Međutim, kako bi ovaj zakonodavni okvir bio učinkovit, iznimno je važno i zato e, potičem sve e, države članice da potaknu svoje stručnjake da se uključe u različite te e, znanstvene panele jer u ovom trenutku e, stručnjaci samo šest zemalja čine dvije trećine stručnjaka u tim znanstvenim panelima. Hvala vam lijepo. Prelazimo sada na spontano javljanje za riječ. Najprije gospođa Šondrova, Šojdrova, izvolite, imate minutu. Hvala lijepa. E, prethodna točka bila je točka gdje smo se bavili dvojnom kvalitetom E, proizvoda. A sada pak e, govorimo o kvaliteti e, odnosno zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. To je jednako važno kao i dvojna kvaliteta prehrambenih proizvoda. Dakle, ova direktiva govori o, propisu koji bi trebao predstavljati kompromis, a tim kompromisom bi se trebala učvrstiti e, analiza EFSE, a istovremeno ne bi trebala dovesti u pitanje tržišno natjecanje, odnosno konkurentnost europskih tvrtki. Moramo dakle sve učiniti kako bismo spriječili informacije i čak e, teorije zavjere na tom planu. Moramo omogućiti zdravstvenu ispravnost hrane a istovremeno moramo poštivati zahtjeve za e, tajnošću e, proizvoda. I e, to će, ova mjera će sigurno biti pozitivna. Hvala gospodin Marija ima riječ. Zahvaljujem predsjedateljice. Kad je riječ o procjeni rizika u prehrambenom lancu, to je nešto što je iznimno važno jer uistinu postoje ozbiljni rizici po zdravlje potrošača. Stoga moramo biti odlučni. Glavni element e, su e, oznake, etikete koje jasno govore o tome koji su sastojci pojedine hrane. E, no u Turskoj recimo uzgajaju se rajčice i drugi poljoprivredni proizvodi i pritome se koriste tvari koje nisu dopuštene u prometu u Europskoj uniji. Na sličan način proizvod proizvodi koji se drugdje proizvode e, na nezakonit način e, se predstavljaju kao grčki. Recimo, meso koje se proizvodi u Albaniji ili uvozi kroz Albaniju predstavlja se kao grčko meso. Mlijeko koje se uvozi e, preko Makedonije predstavlja se kao grčko mlijeko. To je dakako veoma problematično, a također se smanjuju prihodi od od, od carina. Dakle, potrebno je da poduzmemo eh, odlučne mjere u Europskoj uniji. Hvala vam lijepo. ovaj prijedlog je nešto eh, gdje građani protive glifosadu ili pak vezano za Monsanto E, gdje se jednostavno pokazalo na koji način se neke studije vrše na zahtjev pojedinih poduzeća i na osnovu toga se kasnije izdaju odobrenja. Komisija treba ojačati transparentnost i omogućiti neovisnost studija koju koristi EFSA za vrijeme odobravanja proizvoda. Priznajem da je završni tekst poboljšanje u odnosu na sadašnju situaciju, jer e, situacija procjene rizika mora postati transparentnije. <clears throat> Znanstvene studije će se e, moći objavljivati i na zahtjev potrošača, a isto tako ovdje se pričaju sankcije za netransparentno ponašanje proizvođača. To je prvi korak u većem povjerenju proizvođača. Hvala vam lijepa. Riječ sada ima u ime komisije potpredsjednik komisije gospodin Katajnen. Izvolite. Hvala vam lijepa, zahvaljujem na ovoj žustroj raspravi. U zaključku bih htio još jednom naglasiti kako zahvaljujući su zakonodavcima će ovaj sporazum ojačati ulogu Europske agencije za sigurnost hrane i to je od ključne važnosti jer važno je da naši građani imaju povjerenje u nadležna tijela a EFSA je oduvijek htjela primjenjivati načelo predostrožnosti i to je nešto što je važno da naši građani znaju jer ako nemate povjerenja u nadležna tijela, onda naravno u političke svrhe uvijek možete i iskriviti istinu, a to nikako nije dobro. Ovaj privremeni sporazum također će povećati transparentnost i ojačati povjerenje potrošača. Zahvaljujem vam na dobro odrađenom poslu i na vašoj odlučnosti vezano uz ovu temu. Također želim odgovoriti na neke komentare koje smo čuli kada je riječ o proizvodima koji se prodaju na našem tržištu. Svi proizvodi koji se prodaju na unutarnjem tržištu moraju ispunjavati kriterije za sigurnost hrane Europske unije, neovisno o tome odakle dolaze i to je još nešto što je za naše potrošače važno. Europska unija je najsigurnije tržište. Naša pravila, naši propisi i standardi odnose se i na one proizvode koje uvozimo iz drugih dijelova svijeta. Hvala vam još jednom na vašem angažmanu po ovoj važnoj temi. Zahvaljujemo potpredsjedniče komisije. A sada bih dala ponovno riječ izvjestiteljici gospođi Ajuzo na dvije minute. Čestitam vam još jednom. Zahvaljujem predsjedateljice. Htjela bih iskoristiti ovu priliku kako bih zahvalila svima koji su večeras uzeli riječ a, i izvjestiteljima u sjeni. Osobito zahvaljujem vama, gospodine Kajtajnen, kao i službama komisije. Zahvaljujem i rumunjskom predsjedanju i svojoj kolegici gospođi Some koja je započela rad na ovom izvješću. Zahvaljujem svima na napornom radu, zahvaljujući kojem smo uspjeli zaključiti ove pregovore i postići sporazum s kojim smo u razumnoj mjeri svi zadovoljni. Kao što ste i sami rekli, mislim da je ovo rekord u brzini usvajanja sporazuma i ne mogu dovoljno svima zahvaliti, želim to evo još jednom javno ponoviti. Hvala vam lijepa, ovime zaključujem ovu raspravu, o ovoj temi glasovat ćemo sutra. Dame i gospodo, sljedeće izvješće tiče se svjedočbe o dodatnoj zaštiti za lijekove. izvjestitelje Luis de Grandes Pascual. Pa dajem sada riječ gospodinu Pasqualu. Imate četiri minute. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Zahvaljujem i potpredsjedniku komisije što nam se pridružio. Dame i gospodo, na početku se činilo da će biti nemoguće e, završiti ovo izvješće i postići sporazum, ali tijekom trijaloga komisija, vijeće i parlament nakon napornih E, pregovora 14. veljače uspjeli su postići sporazum. Mi imamo neke kompromisne amandmane, uspjeli smo ih usuglasiti e, unutar dva tjedna i postići sporazum sa većinom država članica. Postigli smo sporazum na odboru za e, pravosuđe i sada je na plenarnoj sjednici da donese svoju odluku. Kada je riječ o svjedodžbama o dodatnoj zaštiti, oni trebaju omogućiti dodatno vrijeme e, nakon e, isteka patenta, dakle u ono vrijeme u koje oni još ostaju na snazi kao e, patenti. Međutim, e, takvi proizvodi nisu se mogli potom e, proizvoditi, odnosno izvoziti čak ni na ona tržišta na kojima e, takvi e, patenti, odnosno takve svjedočbe o dodatnoj zaštiti i takav sustav uopće ne postoje. Samim time proizvođači generičkih i biosličnih lijekova iz drugih dijelova svijeta imali su konkurentnu prednost pred proizvođačima iz Europske unije. Ovo je ključan sektor za Europsku uniju. Mi moramo braniti naše gospodarstvo znanja. Dakle, oko 35 milijardi eura stvara se godišnje od ovih proizvoda. Postoje tisuće novih e, proizvoda, novih lijekova koji e, se osmišljavaju svake godine i omogućavaju bolju skrb o našim pacijentima. E, industrija generičkih i biosličnih lijekova ima ključnu ulogu i e, mogla bi biti jedan od najkonkurentnijih sektora u Europskoj uniji i pomoći rastu Europske unije, ali samo ako im omogućimo iste uvjete koje imaju i proizvođači iz drugih dijelova svijeta. U ovome trenutku proizvođači generičkih i biosličnih lijekova u Europskoj uniji ne mogu još e, proizvoditi, e, izvoziti lijekove u one dijelove svijeta u kojima takva e, zaštita ne postoji, dakle u kojima su do, svjedočbe o dodatnoj zaštiti istekle ili nisu niti postojale. Nakon isteka svjedodžbe važno je da odmah nakon toga oni mogu e, biti konkurentni drugim proizvođačima. Naravno uključili smo ovdje odgovarajuću zaštitu u smislu zaštite intelektualnog vlasništva. E, dakle generič, proizvođači generičkih i biosličnih lijekova morati će dati odgovarajuće informacije nositelju svjedodžbe o dodatnoj e, zaštiti. Također postoji obveza davanja odgovarajućih notifikacija kako bi čitav sustav e, bio transparentan, a štitit će se povjerljivost osobito osjetljivih e, podataka. Od ovoga će imati e, korist europska farmaceutska industrija. Komisija smatra da bi se tu mogli ostvariti e, veliki prihodi i e, otvoriti nova radna mjesta, Isto dobro da bi moglo doći do smanjenja cijene lijekova od 4%. Ovo je bio e, težak predmet, bilo je teško postići kompromis, zato zahvaljujem osobito izvjestiteljima u Sjenu i osob, svim našim djelatnicima koji su naporno radili. Zahvaljujem Mercedes, zahvaljujem i komisiji, a i rumunjskom predsjedniku koje nas je sve okupljalo oko istoga stola. Zahvaljujem, a sada u ime komisije potpredsjednik Katajnen, izvolite. Uvaženi zastupnici, izuzeće od svjedočbe o dodatnoj važnosti važno je e, za strategiju jedinstvenog tržišta ove komisije. Dakle, e, ovaj parlament je u izvješću iz 2016. godine, kada je riječ o strategiji jedinstvenog tržišta, izrekom zatražilo od komisije da uvede takvo izuzeće. I ako se sutra ovaj prijedlog iz glasa to će poslati pozitivnu poruku vezano uz konkurentnost Europske unije, vezano uz snažnu zaštitu e, industrijskog intelektualnog vlasnika, vlasništva i snažnu poruku u smislu e, omogućavanja da lijekovi budu dostupni našim građanima. To je sve važno, a između ostalog i s obzirom na izbore sljedećeg mjeseca. Zbog toga je komisija iznimno zadovoljna ishodom vaših uspješnih pregovora. Parlament i rumunjsko predsjedništvo odradili su sjajan posao predsjedateljice, uvaženi zastupnici, ovo nije bila laka tema, daleko od toga. Stoga bih želio zahvaliti prije svega izvjestitelju, gospodinu de Grandes Pascalu, na neumornom radu u teškim političkim okolnostima i pod velikim vremenskim pritiskom. Također želim spomenuti izvijestiti izvjestitelje gospodina Sančesa i gospođu Vilken eh, za eh, mišljenja pojedinih odbora kao i izvjestitelje u sjeni. Svojim doprinosom eh, omogućili ste nam da uvedemo ovo izuzeće od čega će gospodarstvo imati koristi, a također imamo sada jedan uravnotežen tekst. Omogućit ćemo tvrtkama iz Europske unije da budu vodeće u novom novo e, nastaloj industriji generičkih i biosličnih lijekova i da drže e, da imaju jednaku e, poziciju sa mnogim tvrtkama koje se bave tom proizvodnjom izvan Europske unije. I na kraju da omogućili ste da još jednom e, potvrdimo da je Europska unija središte farmaceutske proizvodnje. Nekoliko riječi o glavnim elementima ove uredbe o kojoj će plenarna sjednica glasovati sutra. Kao prvo kad je riječ o osjetljivom pitanju stvaranja zaliha. E, pozdravljam e, fleksibilnost na strani vijeća i komisije koji su prihvatili e, da se ovakvo što uključi. Dakle, na ovaj način će se omogućiti da se stvore određene zalihe kako bi se od prvoga dana kada istekne svjedočba o dodatnoj zaštiti moglo krenuti u prodaju Konkretno tu postoji u članku 23a i odredba o reviziji gdje eh, će komisija razmotriti je li razdoblje od šest mjeseci dovoljno kako bi se ispunili eh, ciljevi ovoga izuzeća. Na kraju kad je riječ o datumu primjene, sve tri institucije pokazale su fleksibilnost i od 1. E, srpnja 2022. ova izuzeća počet će se primjenjivati dakle najkasnije e, tada. Na taj način ćemo omogućiti da primjena ovih izuzeća bude i u skladu sa pravnim propisima i da od nje bude gospodarske koristi. Dakle, nositelji svjedočbi o dodatnoj zaštiti na taj način neće biti pogođeni. Povrh toga imamo odgovarajući prijelazni režim u kojem se ulaz, uzimaju u obzir e, odgovarajuća očekivanja nositelja prava. I kao treće, kompromis je i čvrst i transparentan. Ova izuzeća pratit će odgovarajući mehanizmi zaštite koji uključuju i odgovarajuća pravila vezana uz notifikacije a koja se nadovezuju na uobičajena pravila E, vezana uz lijekove e, koja su stupila na snagu u veljači 2019. godine. Dakle, proizvođačima generičkim i biosličnih lijekova istovremeno omogućavamo da zadrže tajnost određenih osjetljivih podataka i promičemo konkurentnost i u Europskoj uniji i u svijetu jer na kraju krajeva to dovodi do nižih cijena za pacijente. E, doista smatram da ste postigli dobar kompromis koji odražava dobru ravnotežu različitih političkih stajališta i kad kad konkurentnih interesa pojedinih dionika. Nadam se da će parlament sutra glasovanjem potvrditi taj sporazum. Hvala lijepa potpredsjedniče. A sada riječ ima Timo Velken u ime odbora Envi na dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Kao prvo i zahvaljujem e, izvjestitelju kao i drugim kolegicama i kolegama i izvjestiteljima u Sjeni na odličnoj suradnji. Ovo je bio vremenski gledano vrlo zahtjevan zadatak. Što smo ostvarili ovim izvješćem? Vjerujem da uz pomoć ovog izvješća možemo osigurati da pacijenti u Europskoj uniji imaju bolji pristup e, sigurnijim i boljim lijekovima. Smatram e, da time E, konačno smo ispunili mandat i zadatak Europskog parlamenta iz različitih e, izvješća. Osiguravamo proizvodnju generičkih i biosličnih e, lijekova koji se trenutačno ne mogu proizvoditi u Europi jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke. Osiguravamo visoku razinu sigurnosti pacijenata. Prisjetimo se E, postojale su nestašice lijekova, neki lijekovi nisu bili e, odgovarajuće kvalitete, a e, naš je cilj riješiti ove probleme i zato smatramo da smo doista napravili veliki korak prema naprijed. Prijeporna točka je bilo stvaranje zaliha za prvi dan nakon isteka svjedočbe. E, nažalost, mnogi u ovom domu, ali i u Europskoj e, komisiji trudili su se da ne dođe do tog stvaranja zaliha. E, unatoč tome što u procjeni učinka Europske komisije stoji da je najveća korist kod proizvođača u slučaju stvaranja zaliha. Pogledajte procjenu učinka. Tu smo doista vodili velike rasprave o tome od čega pacijenti imaju najveću korist. Nakon Onda smo dobili šest mjeseci stvaranja zaliha, to je prvi korak, a imamo i doista rigoroznu odredbu o preispitivanju i možemo vidjeti je li to dovoljno. I doista se e, nadamo da će zahvaljujući tome naši pacijenti imati pristup kvalitetnim lijekovima. Zahvaljujem svim članovima našeg tima na angažmanu. Hvala. Hvala vam. Sada na jednu minutu kolega Zlotovski u ime kluba zastupnika ECR-a. Predsjedniče povjereniče i ja se pridružujem svima koji upućuju zahvale. Ova uredba je jedna od rijetkih primjera e, gdje se vidi da europsko pravo može biti povoljnije čak i za poljske tvrtke. E, rijetko se ovako što postiglo. Srećom u ovom slučaju smo dobili dovoljnu potporu i uspjeli smo pregovarati s vijećem i sa komisijom izvrstan tekst koji ima izvrsne perspektive za e, europske proizvođače generičkih i biosličnih lijekova. To će biti vrlo povoljno i za pacijente koji će na taj način imati pristup novim suvremenim lijekovima. Uvjeren sam da će to dobro iskoristiti poljska farmaceutska industrija koja će osim toga imati i mnogo radnih mjesta i e, to je sasvim sigurno vrlo uspješna industrija. Naš klub će danas to podržati. Sada kolegica e, Gerling u ime ALDE e, na minutu i 30. E, hvala. Želim jednostavno naglasiti da sam e, skeptična prema tom utjecaju, pozitivnom utjecaju koji bi ovaj prijedlog trebao imati e, za europske pacijente i za europsku farmaceutsku industriju. Naime, za mene je pacijent taj koji va biti u središtu ove prijedloga. Jer osoba koja ima rak mora e, moći e, imati i dalje pozitivne stvari. Naime, u farmaceutskoj industriji potrebne su godine i nagrade nakon inovacija u neki lijek. Ovdje govorimo o nagradi, ali trebalo govoriti o jamstvima. Uložiti u nove lijekove košta jako puno novaca. Na primjer, kako bi se pronašao novi antibiotik onda tek jedan od deset tisuća pokušaja urodi plodom, a sve ostale molekule moraju se i razviti i proučiti kako bismo nastavili s ovom inovacijom koja je toliko nužna da se pacijentima ponude novi lijekovi. Moramo biti jako pažljivih po pitanju patenta i e, zaštite i intelektualnog vlasništva. E, zaista moramo razmotriti e, posljedice na sektor. Hvala lijepa. sada riječ ima kolegica Konječna na jednu minutu. Hvala. E, sadašnji proizvođači generičkih i biosličnih lijekova u Europi ne mogu te lijekove izvoziti u treće zemlje niti u slučaju kada je rok za proizvodnju tih lijekova već istekao. Ovdje se radi o pitanjima pristupa lijekovima i e, mi smo na odboru ENVI radili na tome da se uspostavi ravnoteža. Međutim, kao što smo mogli pretpostaviti, interinstitucionalni sporazum ima e, različite rezultate. Ja mislim da je najvažnije da <clears throat> e, građani i pacijenti mogu koristiti prednosti ovog e, propisa da on mora stupiti na snagu što je prije moguće. Zato mi se čini da ovaj rok od 2 do tri godine je predugačak. Hvala lijepa. A sada Julija e, u ime zelenih. Poštovani povjereniče, dragi kolege, ovo je posljednji govor koji ću držati u Europskom parlamentu. I ponosna sam da je Europski parlament se usprotivio farmaceutskoj industriji koji ponekad u prvi plan stavlja dobit u odnosu na same lijekove. A lijekovi su temeljno ljudsko pravo. Ovim prijedlogom se barem omogućuje da se generičke lijekovi mogu proizvoditi za prodaju tamo gdje su već zakonski u prodaji. A ovaj izuzeće od šest mjeseci vezano za skladištenje je rok za koji se moramo postaviti pitanje je li on predugačak ili moramo neke stvari dulje e, e, drugačije razmotri. Hvala lijepa i pozdravljam vas sve. Doviđenja. Hvala. A e, sada gospodin Pušaj najprije u okviru spontanog javljanja za riječ. Hvala lijepa. Vrlo je važno da europske tvrtke dobiju mogućnost da proizvode generičke lijekove. Ako su one napravljene isključivo za izvoz u treće zemlje ili za skladištenje. Jer to znači da prvog dana nakon isteka roka oni bi se mogli ponovno vratiti u Europsku uniju. Na taj način naši proizvođači e, mogu biti konkurentni na tržištima trećih zemalja gdje nema zaštite proizvođača, a nama također kao e, pacijentima daje pristup lijekovima, naročito u onim zemljama gdje su lijekovi izuzetno skupi. Hvala Luizu Grandesu hvala na izvrsnom radu. Hvala. Sada riječ ima gospodin Marijas. E, hvala lijepa. Ne smijemo zaboraviti da je glavna tema koja eh, mora biti u prvom planu da je to interes javnog zdravstva. A drugo su sami pacijenti. Oni moraju imati pristup eh, lijekovima po prihvatljivim cijenama. I sve što radi europska farmaceutska industrija mora biti u skladu s ovim ciljevima koje sam upravo opisao jer u protivnom bismo imali lijekove koji bi bili jako skupi i koji bolesnicima ne bi bili e, priuštivi. Znam da se pokušao vršiti pritisak da se povećaju cijene lijekova. Klasičan primjer toga je skandal sa lijekom Novartis e, koji je veliki skandal u Grčkoj. Treba jednostavno toj farmaceutskoj tvrtki nametnuti sankcije. Gospodine Katajnen, e, treba jako paziti kako e, se skladište lijekovi i farmaceutska industrija ne smije izvoziti lijekove, a da pritom imamo nedostatak lijekova u Europskoj uniji. Ako se sve to ostvari, europska farmaceutska industrija i dalje će biti konkurentna, moćemo i dalje štititi e, bolesnike i potrošače. Hvala, dragi kolege, dragi potpredsjedniče Europske komisije. Dopusti mi da čestitam kolegi e, De Grandesu na odlično obavljenom poslu. Pozdravljam amandman vezan za dodatni, da se dodatnoj zaštiti. U Europi smo puno ovime dobili, a također ostvaruje se i, jedinstveni uvjeti na tržištu za proizvođače generičkih i biosličnih lijekova, kao i za one koji imaju sjedište izvan Europske unije. A e, omogućujemo ovim izvoz u e, treće zemlje, a olakšali smo istovremeno ulazak na europsko tržište na dan, dan nakon što istekne e, ta e, svjedočba o dodatnoj zaštiti. Međutim, ono što moramo napraviti jest da lijekovi na tržište dođu brže, što će značiti da će pacijenti imati brži pristup jeftinijim lijekovima, što je još jedan dokaz da je E, Evropska unija dobra jer stara za e, bolesnike. Hvala lijepa, a sada ćemo saslušati potpredsjednika Katajnena u ime Europske komisije. Izvolite. Hvala. Dopustite mi da vam ukratko zahvalim na ovoj raspravi. I moram također čestitati izvjestitelju koji je odradio izvrstan posao. Ovo je politički osjetljivo dosje, ali isto tako zaista pokazuje kako se mogu naći dobra praktična rješenja. E, to znači da Europa omogućuje da europski proizvođači generičkih i biostičnih lijekova mogu raditi pod istim uvjetima kao i proizvođači iz trećih zemalja. Ovo je također povoljno i za inovatore. I mislim da ćemo mi ovim kompromisom pokazati svim inovatorima da je naš kontinent povoljan za te istraživače jer mi ih štitimo, a istovremeno dajemo povoljne uvjete za generičke i bioslične lijekove. Dakle, vrlo dobro za naše pacijente, ali isto tako vrlo dobro za istraživače i znanstvenike. E, hvala lijepa. A sada dajem riječ izvjestitelju kako bi donio zaključke na dvije minute. Zastupnik De Grandes ima riječ. Hvala lijepa. E, zahvaljujem potpredsjedniku komisije što je došao na ovu sjednicu i što je ljubazno govorio o mom radu. Kada sam radio, osjetio sam se pomalo sam jer su moji kolegi iz u sjeni tražili jako puno. Htjeli su ostvariti pravu ravnotežu. Imali su pravo. Ponekada mislimo o konsenzus i koji puta zbog tog konsenzusa imamo manje ambiciozne projekte jer e, želimo nešto ostvariti. Međutim, ovoga puta to nije bio slučaj. Rigorozno smo radili i puno tražili i dobili smo dobru ravnotežu. Pa e, e, su tako se proizvođači generijskih lijekova kao i istraživači i inovatori dobili dobar rezultat. To je veliki uspjeh za Europsku uniju i zato sam zadovoljan time. I e, naravno e, imamo odredbu u reviziji i nakon revizije će se vidjeti treba li se što izmijeniti ili povećati. Ali ovoga puta Ostvarili smo mnogo, a istovremeno zahvaljujem svima na suradnji. Ja više neću biti zastupnik u ovom parlamentu. Hvala svima na ovoj raspravi. Sutra je glasanje na ovu temu koju smo ovom prilikom zaključili. Hvala, a sada... E, ponovno želim dobrodošlicu povjerenci Jurovi e, i pozdravljam potpredsjednika Katajnena. A sada izjava vijeća i komisije o mogućem e, izručivanju Julijana Sanža. Pozdravljam u ime vijeća gospođu Čok. Izvolite. Hvala svima. Poštovani zastupnici, ovdje smo danas da raspravljamo o mogućem izručenju Juliana Assangea. Naravno, znamo da u interesu zajednice zviždači imaju važnu ulogu e, i zbog toga su zaslužili pravnu zaštitu. Znam da ste jučer raspravljali o toj temi govoreći o direktivi o zviždačima. Svi smo pratili nedavne događaje vezan za slučaj gospodina Sanža Gospodin Sanža bio je e, našao utječište 2012. godine u veleposlanstvu Ekvadora u Velikoj Britaniji kako bi e, izbjegao da ga se izuči u Švedsku. I rekao je da je zapravo taj azil potreban da ga se na konačnici ne izruči u SAD zato što bi mu se tamo sudilo što je objadanio na tisuće američkih dokumenata. Kao što znate, prošlog tjedna gospodin Assange je uhićen od strane britanske policije i on je e, proglašen krivim zato što je e, izbjegao e, probni e, rok. A sada ono što moram jasno reći je da je vijeće kao takvo za sada nije e, razgovaralo o mogućem izručenju gospodina Sanže i zbog toga nije donijelo stajalište. A izručenje su inače u isključivoj nadležnosti država članica. Dakle, iz tog razloga ovo je pitanje sada u rukama britanskog pravosuđa i britanskog ministra unutrašnjih poslova. Međutim, koristim ovom priliku da kažem da vijeće zaista pridaje veliku važnost zaštiti zviždača. Prošlog e, mjeseca Europski parlament i vijeće usmjerili su se na to da se postakne sporazum direktivi o zviždačima prije kraja ovog saziva. Taj smo cilj ostvarili i danas ste na plenarnom zasjedanju e, izglasali taj tekst koji su zajedničko donijeli e, su e, zakonodavci. Hvala lijepa. Sada dajem riječ u ime Europske komisije povjerenici Jurovo. Izvolite. Hvala lijepa. Europski parlament zatražio je od komisije da pripremi izjavu o mogućem izručenju Julijana Sanža. Želimo vas izvijestiti da je pitanje izručenja nešto što je urađeno bilateralnim ugovorima koji postoje između Ujedinjene kraljevine i SAD-a. E, tim sporazumom nije dopušteno izručenje ukoliko postoje opravdani razlozi da bi na koncu moglo doći do smrtne kazne. Osim toga, Europski sud je zaključio da države članice ne smiju izvršiti izručenje ukoliko postoje ozbiljni rizici da bi moglo doći do narušavanja temeljnih prava osumnjičenika. U slučaju da Švedska e, odluči e, izdati novi europski uhidbeni nalog e, nastavno na onaj koji je povukla 2017. i E, onda će u tom slučaju sud u Ujedinjenoj kraljevini morati donijeti odluku hoće li dati prednost tom europskom uhidbenom nalogu u odnosu na američki zahtjev za izručenjem. Tu ne postoje jasno definirana pravila, nego postoje određeni elementi koje sud treba uzeti u obzir. Općenito bih željela istaknuti da Europska komisija ne posjeduje nadležnost niti ovlasti uplitati se u sudski postupak koji je u toku pred sudom neke države članice. U potpunosti se oslanjamo na neovisnost i profesionalnost e, Britanskog suda koji će donijeti ispravnu odluku temeljem odgovarajućih dokaza. Hvala. Zahvaljujem. Prvi govornik u ime Pučana, zastupnik Pospišil, izvolite. Hvala lijepa. Želio bih se očitovati u odnosu na ono što je rekla gospođa povjerenica. Uopće ne razumijem e, zašto ovdje razgovaramo o ovom pitanju. Riječ je o kazneno-pravnom pitanju. E, pitanje izručenja uređeno je međunarodnim e, ugovorima. Britansko pravosuđe je to koje ovdje donosi odluku o tome, a isto tako i američko pravosuđe. Riječ je o ugovorima koji postoje i sklopljeni su između dvije države nije mi jasno zašto o tome ovdje raspravljati. Postoje međunarodne konvencije i međunarodni sporazumi koje države poštuju. Naravno da mi možemo e, razmišljati o, slučaju Julijana Assange, ali ja se nipošto ne slažem s tim da e, mi e, razmatramo ova pitanja ovdje. Riječ je o osobi koja je pomogla da se otkriju neke važne informacije, međutim tu postoje i određeni rizici poveznice s terorizmom. Europska komisija tu nema nikakve ovlasti i ne može se uplitati u pravosudni sustav i funkcioniranje pravosudnog sustava pojedinih država članica. To treba prepustiti britanskim sucima. Oni su ti koji će donijeti odluku o potencijalnom izručenju e, i kakav će odgovor poslati američkom pravosuđu. E, vidjet će e, kakvu odluku donijeti temeljem svih kaznenopravnih elemenata. zahvaljujem. Izvolite. Smatram da je važno da Europa e, stane u obranu onih koji se zalažu za iznošenje istinitih informacija. E, ne može se očekivati nepristranost u postupku pred e, sudovima u koje vlada Trumpova administracija. Assange bi bio izložen e, riziku iznimno drastičnih kazni. Činjenica je da je Assange dao veliki doprinos e, što se tiče razotkrivanja informacija o američkim postupcima u Iranu, Afganistanu, u Iraku i Afganistanu a ukazao je i na suučesništvo koje postoji u nekim državama Europske unije. E, Wikileaks zahvaljujući Wikileaksu dobili smo iznimno relevantne informacije koje su izašle na svjetlo dana. Julian Assange naravno mora reagirati na optužbe i odgovarati e, pred švedskim sudovima od kojih se može očekivati nepristranost, a istodobno moramo tražiti da se ne udovolji zahtjevu za izručenjem koji je došao iz SAD-a. E, ne radi se o tome da Assange treba dobiti E, pravo na azil ili da e, će prenositi informacije Putinu. E, postoje europski sudovi koji imaju odgovornost prema Assangeu i koji bi onda trebali donijeti odluku u skladu sa direktivom koja je upravo donesena. Ako štitimo Assangea, štitimo europske vrijednosti, štitimo načelo pravednog postupka i štitimo temeljna prava svih onih koji se zalažu e, za e, otkrivanje e, informacija. Assange zaslužuje našu zaštitu. Prihvaćate li plavi karton od zastupnika Pospošila? Izvolite. Hvala lijepa. E, ja sam svojedobno bio na dužnosti ministra pravosuđa i zapravo se pitam kako se jedno političko tijelo kao što je parlament može uplitati u postupak izručenja. E, to nije naš djelokrug rada E, sam postupak podnošenja zahtjeva za izručenjem i odluka o tom zahtjevu je nešto što treba prepustiti pravosudnom sustavu dotične države. Zahvaljujem. E, mi znamo da niti jedna europska država ne bi smjela izručiti Assange državi u kojoj postoji opasnost od smrtne kazne. Žao mi je. A e, ondje bi Assange bio suočen s optužbom špionaže, a to znači da je, e, može biti zapričena kazna smrtna kazna i zato definitivno smatram da Assange treba doći presudu nekoj europskoj zemlji, Švedskoj ili nekoj drugoj. Hvala. Zastupnik Urban Krespo, izvolite. Hvala lijepa. Pritvaranje Žuljana Assangea zapravo je e, Eh, loš dan eh, u eh, našoj europskoj povijesti. Zahvaljujući Wikileaksu uspjeli smo dobiti informacije o brojnim povredama ljudskih prava diljem svijeta. Smatramo da je njegovo pritvaranje nezakonito, a istodobno dolazi e, do kritika zahtjeva za izručenjem. Mi smo u ovom domu danas usvojili direktivu kojom štitimo one koji prijavljuju nepravilnosti zviždače poput Asanža. Trebamo stati u obranu onih koji kritiziraju e, korupciju i zlouporabu vlasti. Ukoliko Assange bude izručen, mi ćemo se odreći bitnog dijela vlastite demokracije, odreći ćemo se prava na informacije. To ne možemo dopustiti. Hvala. Moguće izručenje Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa u Sjedinjene američke države je pitanje ne samo sudbine jednog čovjeka, već tu ocrtavamo obrise i budućnost naše demokracije. Moramo braniti slobodu informiranja i transparentnosti, jer o tome se ovdje radi. Assange je objavio informacije koje smetaju među inima onima o ratnim zločinima koji su počinile Sjedinjene američke države. A umjesto da priznaju te zločine, ta vlada želi ušutkati e, tog čovjeka. Treba raditi na otvorenoj demokraciji koje će biti e, odgovoran za svoje akte. Ovdje se radi o hrabrosti Juliana Assangea. Ako prihvatimo njegovo izručenje, prihvatit ćemo da se sutra objave svi drugi novinari e, različitih europskih novina koji su objavili ono e, dokumente koje je objavljeno Daniel Assange. Moramo se boriti za transparentnost. Hvala lijepa. A sada u ime fdd na tri minute e, zastupnik Datmut. Hvala lijepa. Krenut ću od jednog e, temeljnog načela. Nije dobra ideja da političari žele intervenirati i uplitati se u e, zakoniti postupak. Zapravo to je jako loša ideja. E, razdvajanje politike od pravosuđa jedna je od središnjih zapadnih vrijednosti. E, Julian Assange je bio pritvoren, došao je pred sud i osuđen zato što je počinio povredu propisa o jamčevini. E, postoje osim toga optužbe za hakiranje koje su podnesene u SAD-u i e, to su optužbe koje su predmet e, ročišta o izručenju. Ta rasprava održava se pred britanskim sucem. Ono što je reklo vijeće je zapravo pogrešno. O tome odluku ne donosi ministar unutarnjih poslova. Mnogi, uključujući i mene, kritiziramo određene odluke britanskih sudaca. Međutim, niti jedna ozbiljna osoba ne dovodi u pitanje njihovu objektivnost i profesionalnost. Međutim, e, zastupnica Gomez i drugi bi željeli da postoji uplitanje politike u ovaj predmet. Ovo je moj zadnji govor u parlamentu i moram reći da se ne slažem. E, ne možemo dopustiti da e, Sudski postupak e, podliježe politici. To nije u skladu sa zapadnim vrijednostima, nije u skladu sa e, radom demokratskih institucija. E, ovo pravno pitanje koje je povezano sa predmetom Assange trebamo ostaviti na miru. Međutim, što je navelo Assange da povredi propise o jamčevini? Tada je e, donesen europski uhidbeni e, nalog koji je donio e, švedski tužitelj. Činjenica je da što se tiče europskog uhidbenog naloga e, ne postoji zaštita od izručenje i to nas zabrinjava. Puno ovdje možemo čuti o ljudskim pravima. Međutim, e, klub socijaldemokrata, alde liberalni demokrati, e, svi oni koji podržavaju Europsku uniju kao jednu veliku državu, oni su koji se zapravo zalažu za europski uhidbeni nalog a tu postoje velik nedostatak u odnosu na zaštitu temeljnih prava. To što govorite u prilog građanskih sloboda i zakonitog postupka, sve to staje u Kaleum a sve u ime veće razine integracije. Mislim da biste tu još jednom trebali promisliti stvari i lijepo vas molim da to učinite. E, zahvaljujem e, zastupniku Loglu. Izvolite. E, mi želimo stati u obranu zviždača, ali ovdje nemamo nikakve ovlasti, ni vijeće, ni komisija. E, mi smo političko tijelo. Mi možemo imati određeno političko mišljenje, e, promatrati zbivanja e, recimo da europski novinar nešto piše ili otkrije nešto u svezi s Iranom. Ako Assange bude izručen, to će biti presedan.